Dakle, poštovani zastupnici i drugi suradnici Europskog parlamenta, predsjednici emeritus Europskog parlamenta, dragi gosti. Danas ovdje zajedno slavimo godišnjicu najboljih 60 godina povijesti Slobodne Europe. Ovaj trenutak eh, nas eh, treba podsjetiti da ne samo danas, nego svakoga dana eh, građani su sudionici velike avanture europske demokracije. Bez svojih naroda Europa jednostavno ne postoji. Energija, snaga i legitimnost za djelovanje dolazi, odnosno proizlazi iz našeg sudjelovanja kao građana. Zato moramo približiti Europu građanima. A to je prvi zadatak mojeg mandata. Mi 751 e, izabrani parlamentarac sa, uz podršku toliko e, dobrih suradnika moramo raditi kako bi europske institucije kako one ne bi ostale e, zatvorene u e, dvorcima sa podignutim pokretnim mostom. Moramo otvoriti vrata, izaći, poslušati, raspravljati, shvatiti. Staviti naše probleme, probleme građana i dostojanstvo osoba u centru svih naših aktivnosti. Eh, nedavni izbori u Nizozemskoj su potvrdili da nismo se umorili od naše Europe. Jednostavno želimo da ona bolje funkcionira, da riješi probleme od nezaposlenosti, posebno mladih, do terorizma, nezakonitih migracija, zaštite zdravlja i okoliša, obrane prava žena, slabijih izvan i unutar Europske unije. Jedna konkretnija Europa, Europa činjenica, realna Europa. Treba samo zdrav razum kako bismo shvatili da nećemo riješiti te probleme samo slabljenjem Europe. Nijedna država članica, niti one najveće i najjače, mogu same pregovarati sa Kinom, s SAD-om, s Rusijom i s Indijom. Boriti se protiv sve većih migratornih tokova iz Afrike i iz Bliskog istoka, braniti naše gospodarske interese, zaustaviti globalno zatopljenje, potvrditi vrijednosti u kojima se svi prepoznajemo. Danas više nego ikad Unija čini snagu. Samo ujedinjeni možemo pobijediti e, izazove koji su pred nama. Osjetio sam se uvređenim, kao mislim svi, svi mi, kada je turski predsjednik e, se referirao na fašizam i nacizam kada je govorio o nekim od naših zemalja. Europa je svjetionik svijeta za, e, bir, za branjenje temeljnih prava. Mi smo jedini kontinent na svijetu bez e, smrtne kazne. Mi smo mnogo više od tržišta i od valute. Mi smo ujedinjeni i solidarni i samo na taj način možemo i dalje provoditi ovo vodstvo obrane prava i e, ohrabriti naše, e, naše e, susjede da ne provode avanture liberalnih nacionalizama. Možemo nastaviti s našim programom. Sada imam zadovoljstvo da vas upoznam sa naša dva gosta ili gošće. Naša prva gošća je Barbara Hendriks ona je izvorno iz Arkansasa i Sjedinjenih država, ali Barbara je e, državljanka Švedske i Švicarske. Ona je E, osoba koja je najdulje ambasador dobre volje UNHCR-a. Ona je e, osnovala zakladu Barbara Hendricks za mir i pomirenje i koordinira rad za izbjeglice i one koji brane ljudska prava. Izvolite, gospođo Hendricks, hvala vam što ste ovdje s nama. Bonjour. Monsieur le Président, du Parlement. Dobar dan, gospodine predsjedniče, dragi prijatelji i prijatelji Europe, dragi gosti, velika mi je čast što sam ovdje u ovoj prostoriji na obljetnicu, 60. obljetnicu Rimskog ugovora. Zamoljena sam da održim govor na engleskom, to ću i učiniti važne obljetnice nadahnjuju nas da gledamo odakle smo došli i da procijenimo svoj napredak. Također nam daju priliku da damo počast predosjećaju onih koji su pokrenuli ovo ambiciozno putovanje. U ovo kritično vrijeme u našoj povijesti moramo se također upitati kako želimo krenuti naprijed prema boljoj budućnosti. Postoji jedno prokledstvo koje kaže da Bog da živio u zanimljivim vremenima, a to znači u vremenima straha, nasilja i prevrata. Ne možemo poreći da je naša epoha puna nesigurnosti, opasnosti i mnogih kriza. Golema pohlepa beskrupuloznih bankarskih i financijskih institucija do dana današnjeg nekažnjena uzrokovala je međunarodnu ekonomsku krizu s ogromnim posljedicama. Uništeno globalno gospodarstvo, velika nezaposlenost i neviđene razine nejednakosti. A mjere štednje nepravedno kažnjavaju najslabije članove našeg društva. Imamo hitnu ekološku krizu, imamo vrlo malo vremena da spasimo našu planetu, ali svejedno i dalje trujemo naše vode i zrak, a dragocjena flora i fauna izumire. Globalni terorizam, barbarska epidemija pokretana mržnjom koju djelomično potiču nemoralni i ilegalni ratovi koji se biju u naše ime. Njihova meta su nevini civili u svijetu i to nas sve pokušava uvući u začarani krug nasilja. Sutra ćemo se ćemo s velikom tugom obilježiti bezumni napad e, u zračnoj luki ovdje u Briselu prošle godine. Sukobi na svijetu uzrokovali su neviđene humanitarne krize. Danas više od 65 milijuna ljudi je prisiljeno da bježe da spase život. Dvije trećine su unutarnje raseljeni, a 80% su u zemljama u razvoju u regiji. 10 milijuna ljudi su bez države, a 600 tisuća od njih žive u Europskoj uniji. UNHCR se nikad nije suočio sa tolikim brojem obitelji kojima je potrebna pomoć od svog osnivanja 1951. Svi članovi ovog tijela su e, dionici konvencije o izbjeglicama koja daje pravo traženja azila, ali također ima sigurnosne mjere za nacionalnu sigurnost. Konvencija je stupila na snagu u srpnju 1954. a 1956. kada su sovjetski tenkovi ušli u Budimpeštu da zaustave mađarsku revoluciju, 200.000 tisuća Mađara je pobjeglo u Austriju. UNHCR ih je prepoznao kao izbjeglice i vodio je napore da im se nađe dom. Ova operacija je utrla put e, i način na koji se humanitarne organizacije bave izbjegličkim krizama. 10. prosinca 1948. E, glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila i usvojila e, opću deklaraciju o ljudskim pravima. Ja sam tada imala samo 20 dana Moji roditelji nikad nisu čuli za tu deklaraciju, ali dobro su poznavali e, zakone Jim Crow, apartheida, koji su segregirali race na američkom jugu. Ja sam, tako reći, bila rođena bez države u vlastitoj zemlji. Nisam mogla imati istu zaštitu prava, ni ista prava koja je imala svaka bijela djevojka koja se tog dana rodila u Stevensu u Arkansasu. Bila sam svjedok pokretu za ljudska prava koji je pokrenula hrabra Rosa Parks, a vodio Martin Luther King. Kad je potpisan zakon za građansko pravo glasa 1964. nakon 300 godina ropstva i 100 godina apartheida postala sam puni građanin po ustavu SAD-a. Dobila sam svoja prava, ali još važnije mogućnost da vršim svoja, svoja građanske dužnosti i dobila sam svoju slobodu. Od tog trenutka odlučila sam da ću činiti sve što je u mojoj moći da promoviram i branim ljudska prava. Kad me UNHCR zamolio da postanem ambasador dobre volje 1986. vidjela sam to kao priliku da pretočim u dijela moje uvjerenje da moj unutarnji mir i mir u svijetu mora biti temeljen na načelima ljudskih prava. Tijekom zadnjih 30 godina bila sam glas izbjeglica u cijelom svijetu, od Južne Afrike do Kambođe, od Istočnog Timora do Ruande i bivše Jugoslavije. Upoznala sam mnoge majke slomljenog srca, neke su morale pokopati svoju djecu. Prošle godine u Grčkoj majka nije mogla zadržati svoje suze kad je govorila o putovanju i životu koji smo, su morali napustiti. Brinula se najviše za svoju djecu, dvoje tinejdžera. Mnoga sirijska djeca pet godina nisu mogla ići u školu zbog ove tragedije, a mnoge obitelji još čekaju u Grčkoj da Europa u potpunosti provede plan za relokaciju moj visoki povjerenik Filippo Grandi kaže da Europa nije uspjela provesti i dati odgovor na krizu, što je rezultiralo kaosom na granicama i manjkom povjerenja u mogućnost vlada da se bave tom situacijom. Dokument UNHCR-a o bolje zaštiti izbjeglica je okvir za novu viziju Europe i plana za bavljenje globalnom eh, izbjegličkom krizom. Ove krize su veliki izazov, ali prije svega patimo od moralne krize. Djelujemo i reagiramo bez moralnog kompasa, bez vizije kamo idemo i zbog čega. Dopustili smo da se događa previše toga, predugo. Trgovci straha, mržnje i govore najglasnije i definiraju naše nacionalne identitete. Rješenja koja oni predlažu pozivaju nas da zatvorimo oči i da zatvorimo granice svima i svačemu što je drugačije. Njima pomažu masovni mediji koji su ovisni o senzacionalizmu i profitu koji su odavno zaboravili svoju dužnost u demokraciji, a to je da govore istinu, a oni umjesto toga smanjuju razinu našeg građanskog diskursa. Međutim, ja sam uvjerena da krize u ovim vremenima predstavljaju jedinstvenu priliku da se izdignemo iznad naših strahova i da se izravno suočimo s ovim izazovima. Da se usudimo da djelujemo drugačije. Živimo u ovo vrijeme i moramo preuzeti odgovornost, ovo je naš zadatak. Moramo ugrabiti ovaj trenutak i ne smijemo biti nestrpljivi. Martin Luther King je rekao da je luk povijesti dug, ali savija se prema pravdi. Moramo tražiti duboko u sebi i naći temeljne, temeljna načela na kojima je osnovana ova unija. Na kraju te mračne duge noći drugog svjetskog rata Europa se kao Feniks izdigla iz pepela i osnovana je nova unija kako bi donijela mir, stabilnost i napredak svojim građanima te kako bi promovirala pravedno dijeljenje plodova rasta i prava na zaštićen okoliš i poštovanje raznolikosti. Osnovana je na vjerovanju u ljudska prava, u ljudsko dostojanstvo, demokraciju, solidarnost, slobodu i jednakost. Sloboda nije nešto dano, ona se mora zaraditi i zahtjeva konstantnu budnost. 1976. slijedila sam svoje srce i mladog šveđanina i preselila se u Europu. Prije 25 godina odabrala sam postati europska građanka kako bi sudjelovala u, ovom u ovoj teškoj, kompleksnoj, ali predivnoj avanturi. Tijekom koncerata često dođe trenutak kada imam dojam da publika i ja čujemo glazbu jednim uhom, da vibriramo na isti način. I mislim da to mjesto u nama odakle dolazi ta vibracija je isto mjesto odakle je došla opća deklaracija o, o ljudskim pravima. U tom trenutku sjetimo se činjenice da smo svi povezani i svi smo članovi obitelji čovječanstva. Moramo biti neustrašivi, usuditi se, pogledati onoga tuđinca koji nam je izgleda prijeteći i reći mu moja sestro, moj brate, moje dijete. Nikada nećemo savladati mržnju sa još više mržnje i ne smijemo pasti u zamku da izgubimo e, svoju ljudskost kako bismo spasili čovječanstvo. Europska unija je jedinstvena na svijetu. Jedina unija zemalja koja je osnovana na želji da se ne ponove strahote prošlosti i koja ima cilj, a to je mir. Mi smo velika unija ne zbog svojih načela, već zato što su ona univerzalna i inkluzivna. sa 60 godina još smo uvijek mladi, ali sada trebamo biti vođa za cijeli svijet. U najvećoj krizi srce mi je grijalo kad sam vidjela mnoge europske građane koji su pokazali svoju samilost i solidarnost obiteljima izbjeglica. Anketa Amnesty International 2016. pokazala je da se europski građani ne boje izbjeglica koliko naši političari. Kao ambasador UNHCR-a molim vas da pokažete tu istu solidarnost koju biste i vi željeli za vaše obitelji ako biste bili prisiljeni bježati. Ne mogu pogledati u lice djeteta izbjeglice bez da vidim svoju vlastitu djecu i unuke. Molim vas da preuzmete zajedničku odgovornost sa državama izvan naših granica kao što je Libanon, zemlja 4 milijuna ljudi koji su ugostili milijun i pol Sirijaca i 500 tisuća Palestinaca. Također želim da pokažete samilost e, i vašim državama EU-a jer solidarnost mora početi ovdje. Grčka i Italija imaju ogroman teret. Također Austrija, Njemačka i Švedska preselile su 70% tih izbjeglica. Kao europska majka i baka tražim da izvršite svoju dužnost i da predstavljate djecu Europe i naše zajedničke vrijednosti. Imamo izreku u teatru The show must go on. Pa večeras je premijera. A samo prozvani vođa svijeta je javio da ne može doći na posao. Sada mi moramo stupiti na međunarodnu pozornicu i učiniti ono što znamo da je prava stvar. Svako od nas ima važnu ulogu. Zajedno smo jaki i možemo učiniti čuda koja će nas dovesti od slabosti ka snazi, od tame svjetlosti, od nepravde pravdi, od rata miru i od straha ka ljubavi. Ulozi nikad nisu bili veći. Nemamo pravo na neuspjeh ne samo za našu djecu, već za svu djecu na svijetu. Neuspjeh je jednostavno neprihvatljiv. Hvala lijepa. Thank Merci beaucoup. Hvala. Of course you didn't expect him to... Naravno niste očekivali da će me pozvati ovdje, a da ne pjevam. Sada bih željela izvesti nešto za djecu izbjeglice. To uključuje pjesmu somalskog izbjeglice Warsan Shire.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 su Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Merci beaucoup. I Sada mi je drago što mogu zaželjeti dobrodošlicu Robertu Nanaseu, austrijskom piscu koji je posvetio svoj život e, pisanju o pitanjima Europske unije i globalizacije. Gospodine, gospodine je stvaran ambasador demokratskog karaktera europskog projekta. Izvolite, gospodine Menase. Uvažene dame i gospodo, imam samo 10 minuta vremena za moje izlaganje. To je vrlo kratko u odnosu na sve ono što treba biti rečeno, no 10 minuta je zapravo prilično dugo kada imamo na umu da je 5 do 12, jer evropski projekt nalazi se stručno gledano na rubu propasti. Čini se ipak da je sat stao, jer već godinama čitam u novinama da je 5 do 12. Dakle, stoga ako i, moje vrijeme izlaganja e, bude samo 10 minuta, ne mogu govoriti samo o uobičajenom onom što se događa, jer svi, u svim epohama su se događale takve stvari. Pitanje je da li biznis nakon propasti europskog projekta još uvijek može predstavljati mir na temelju demokracije, pravičnosti i socijalne sigurnosti ili će prijatelji ponovno postati neprijatelji, a suvereni građani, autoritarni kolektivi koji su upetljani u društvene bitke, sve do građanskih ratova, nacionalnih ratova, oko resursa, kapitala, pristupa tržištu i sferama utjecaja. Nevjerojatno, ako želimo biti iskreni, moramo priznati da stvari izgledaju prilično sumorno. No, možemo li, želimo li danas dopustiti si ove turobne misli vezano uz budućnost, jer slavimo jubileum, obljet, 60. obljetnicu potpisivanja rimskih ugovora obljetnice zahtijevaju klicanje, kada se nešto slavi moramo biti ponosni sami na sebe, ne smijemo voditi rat riječima, već moramo e, ustupiti pred floskulama. E, sve mi je to jasno i u istinu ima mnogo razloga za slavlje, no ipak postoje vrlo jasni problemi. Oni koji se sjećaju potpisivanja rimskih ugovora i svega onoga što su učinile generacije utemeljitelja Europske unije, njihovih uvida, njihovih namjera i tko sve to slavi, na taj način automatski formulira radikalnu kritiku današnjeg stanja Europske unije. Jer ako se prisjetimo rimskih ugovora, e, bit će nam na neugodan način jasno da ono što je u smislu odgovornosti pred današnjom generacijom u Europi je zaboravljeno i ta generacija nije shvatila te vrijednosti. Drugim riječima, onaj tko slavi utemeljitelje zapravo ih izlaže e, one koji su ih naslijedili e, kritici. Pokušajte danas učiniti sljedeće. Pitajte čelnike i šefove vlada i ministara e, europskih država članica koji donose odluke u vijeću koje su bile ideje i namjere e, te političke generacije koja je potpisala rimske ugovore. Ustvrdit ćete da oni sami to ne znaju, a kada bi im se to i reklo, onda bi vjerojatno odgovorili, a što to pričate, to su ludosti, to je jedna utopija. Da, to kažu muškarci i žene koji danas nose političku odgovornost i koji se sebe smatraju pragmatičarima zato što isključivo upravljaju krizom krizama i nema nikakvu viziju budućnosti krizama kojima su i sami pragmatički doprinijeli. Generacija utemeljitelja je zbog povijesnih iskustava gledala daleko budućnost, no danas postoji samo jedna loša sadašnjost koja i dalje produžuje krizu i zato je sada uistinu 5 do 12. U čemu se sastojete ludosti rimskih ugovora? Kakva je to suluda utopija? Imam samo deset minuta, sada je to već samo 8 minuta i želim vam reći sve što je neophodno, iako neće zvučati svečano. Treba mi dvije minute samo da vas podsjetim na to što bi zapravo Europska unija trebala biti. Europska unija čiji rodni list su rimski ugovori. U prvoj polovici 20. stoljeća europski nacionalizam je prouzročio dva razorna svjetska rata i najveće e, zločine protiv čovječnosti, uključujući Auschwitz. Iz toga moramo izvući pouke. Europska civilizacija je bila uništena. Rečenica nikada više je bila obećanje koje bi trebalo vrijediti zauvijek. Međutim, pitanje kako zaračene nacije trajno izmiriti i prevladati nacionalizam, tako da na tom opustošenom kontinentu bude moguć miran suživot. E, utemeljitelji Europe su shvatili da e, mirovni ugovori i savezi na nacionalnoj razini ne mogu spriječiti ratove. Stoga su razvili ideju da bi ekonomije nacionalnih država trebale biti toliko isprepletene da nastane sustav e, dinamičnih uzajamnih ovisnosti i na temelju partnerstva koje bi štitilo zajedničke inter interese i na taj način bi se onemogućile e, situacije u kojima bi nacionalni interesi opet prouzročili ono što se događalo u povijesti. I upravo iz toga većina e, europskih političkih građana e, smatra da je Europska e, unija samo e, plodno tlo za bolju ekonomsku zajednicu, ali to je jedan veliki nesporazum. E, to dijele i političke elite. Politička unija je ono prema čemu imaju najviše nepovjerenja, ali to smatraju prijetnjom nacionalnom suverenitetu. I zato nacionalni interesi bi trebali se braniti i na zajedničkom tržištu, na primjer u obliku zaštite nacionalnih tržišta rada i na taj način građani i političari opet upadaju u zamku nacionalizma koji bi trebao biti prevladan. E, utemeljitelji prije 60 godina su radikalno uvidjeli da nacionalizam je potrebno poraziti u samim korijenima, drugim riječima postupnim prevladavanjem nacionalnih država i e, ta misao je vrlo bitna, moramo je se danas prisjetiti. Mirovni projekt EU-a u njegovoj srži je zapravo projekt za prevladavanje nacionalnih država. E, mirovni projekt zvuči jako lijepo, mnogima se to čini dosadnim, ali e, vidimo da imamo jako puno proturječja danas doživljavamo ih kao krizu, no moramo se prisjetiti. Na početku je postojala konkretna utopija, deklarirana namjera, trajan mir prevladavanjem nacionalnih država. Još šest minuta. Rimski ugovori su rodni list Europske unije i ta union bi trebala postati projektom za prevladavanje nacionalnih država. To ne mogu e, dovoljno ponavljati jer to je upravo ono što su političke elite Europe danas zaboravile ili jednostavno kukavički prešućuju. Rimski ugovori na taj način označavaju i trenutak rođenja Europskog parlamenta. Europski parlament u početku uopće ni imao ni prava ni mogućnosti, a ipak trenutak rođenja Europskog parlamenta je predstavljao političku revoluciju. Nastala, nastalo je prvo nadnacionalno tijelo u koji su se e, zastupnici birali izravno. I kakav smisao ima nadnacionalno e, zastupničko tijelo nego u perspektivi raspustiti nacionalne parlamente. Mogli biste pljeskati zato što sam podsjetio na tu ideju. Jean Monnet preporučujem njegove memoare svima da pročitate, napisao je u onom poglavlju u kojem je opisivao pregovore koji su rezultirali rimskim ugovorima. Citiram ga svega, on je napisao E, postoji jedan veliki niz nacionalnih proturječa, ali imamo i sljedeću pouku. E, nacije i političke institucije su definitivno dokazale da što se tiče želje za mirom i vladavinom prava ne mogu je ispuniti. I iz te činjenice mi smo svi izveli sljedeći zaključak – Politički ono što je trenutno izvedivo moramo učiniti sada, a ono što će biti moguće u budućnosti postupno. Walter Hallstein, jedan od e, duhovnih očeva rimskih ugovora, u svom poznatom rimskom govoru rekao sljedeće, citiram, što god da odlučimo u novim novostvorenim europskim institucijama i pokušamo provesti, cilj je i ostaje organizacija nadnacionalne Europe. Neovisno o tome koliko je velika sadašnja kriza i backlash, e, sve to možemo izmjeriti na sljedećem. Možete li se sjetiti i jednog njemačkog e, političara, čelnika koji bi se usudio danas izgovoriti tu rečenicu Valtera Halštajna. E, možete li se sjetiti bilo kojeg čelnika ili šefa europskih država članica koji bi se složio sa tom rečenicom? Dakle, sve je jasno. Sigurno bi svi oni rekli to je suludo, to je ludost, to je budalaština. Političke elite koje danas preuzimaju političku odgovornost u europskom smislu su jednoznačno ili zaboravili europsku ideju ili nikada nisu razumjeli. Jer zašto nam iskreno ne kažu o čemu se radi? Zašto u njihovim govorima e, se vrlo često zaklinju na Europu, ali ne objašnjavaju e, zašto europske vrijednosti i mirovni projekt Europa je potrebno ograničavanjem E, građanskih prava, izvanrednim stanjem, sudjelovanjem u ratovima drugih. Zašto se to sve treba danas braniti? Zašto su europske vrijednosti postale frazom, u praksi karikaturom, umjesto da i jednostavno u životu predstavljaju ono što e, bi značilo nadnacionalna demokracija, daljnji razvoj nadnacionalnih ustava u smjeru Europske republike. Zašto se smo se omotavali nakon terorističkih napada u europskim gradovima e, u nacionalne zastave i pjevali smo nacionalne himne i time smo smatrali da smo solidarni evropljani. Zašto uvijek smo sa žaljenjem govorili da je Europu jako teško objasniti zato što nema nikakvu naraciju. Umjesto toga trebali smo glasno reći ne moramo izmišljati naraciju, imamo naraciju. E, ljudi kao što su Jean Monnet, Walter Hallstein, Jacques Delors, oni su formulirali tu naraciju, a mi smo je u svakodnevnom političkom diskursu jednostavno zaboravili. E, ideja europskog projekta je prevladavanje nacionalizma i na posljedku prevladavanje nacija. Što je tu toliko složeno? Dovoljno je reći, radi se o suverenosti europskih građana, a ne o suverenosti nacija. Zašto se to ne kaže samosvjesno i samouvjereno? Zašto se bespomoćno samo promatra kako nacionalisti e, osvajaju sve veće teritorije u Europi? Zašto im se čine ustupci umjesto da im se jednostavno suprotstavi boljim argumentima? Mi imamo povijesno iskustvo sa nacionalizmom. On je ovaj kontinent ostavio u ruševinama, prouzročio neizmjerljivu patnju milijunima ljudi. Nacionalizam nije nikakva lijepa utopija, nije niti ljudsko pravo, već povijesni zločin. ali nadnacionalni razvoj europskog projekta u manjim koracima do sada je uspjelo i u tom smislu je ovom kontinentu to donijelo mir i sreću. E, mi smo već duže vremena u proturječju da su države članice ponovno započele suprotstavljati nacionalne suverene interese nad nacionalnom razvoju Europe. Sve krize u Europi danas su e, rezultat tog proturječja. Nacionalizam nije rješenje, on je problem. Štefan Cvajg je 1913. godine napisao ili ćemo uništiti nacionalizam ili će europska civilizacija nestati. Mi znamo kako je tada završio taj konflikt. Utemeljitelj europskog projekta E, su upravo na temelju tih iskustava sa nacionalizmom nakon 30-godišnjeg e, rata od 1940-1945. godine izvukli zaključke i posljedice. I, I to nešto se ne bi moglo objasniti ljudima. Ta povijesna iskustva ne opravdavaju li oni e, današnje kompromise sa nacionalistima u državama članicama? Naravno da ne, baš suprotno. Imamo kompetentne službenike u Europskoj komisiji, imamo angažirane zastupnike u Europskom parlamentu. Moramo stvoriti, proizvesti javnost koja će ih podržavati u borbi protiv renacionalizacije Europe. Vampiri povijesti nam donose smrt. Kompromisi sa vampirima će nam e, prouzročiti dugu neizlječivu bolest. Rekonstrukcija europske utopije bi bila rješenje. Ona je sada stara 60 godina, ona je e, mnogo toga već e, ostvarila i pokazala, se sa, pokazala je da je konkretna i realna utopija i njena ideja bi nas odnijela u svakom slučaju dalje no što danas čini politički pragmatizam. Sada imam samo tri minute. Znam da u ovoj u ovom visokom domu sjede zastupnici koji se ne osjećaju evropljanima, već predstavnicima svojih nacija. Vi dalji razvoj europske demokracije ne možete spriječiti. Možete ga samo spriječiti privremeno, ali ne možete ga zaustaviti. I znam isto tako, naravno, da mnogi ljudi u Europi osjećaju čežnju za obnovom suverenih nacionalnih država. Evropljani među vama nemojte se time dati zbuniti. U svijetu postoje mnoge, mnogi problemi, krize, prijetnje, fenomeni e, koje nitko ne može niti razumjeti. I mnogi ljudi misle da je nacionalna država nešto poput doma u kojem su oni gospodari i upravo to žele biti. Gospodari u vlastitoj kući, pa čak i ako žive u podrumu ili u služinskoj sobi i nikada neće živjeti na prvom katu, oni sa sve većom srđbom zahtijevaju da politika to mora zastupati. E, gledište gospodara kuće. I oni uistinu, nažalost, vjeruju da će na taj način postati gospodari svoje sudbine, a ne žrtve povijesti. Oni koji osnažuju te glasače i koji prikupljaju njihove glasove, e, prevarit će ih još jednom, iznevjerit će ih još jednom, jer nadnacionalni razvoj se događa i e, ne, možete, ne možemo se samo brineti o nacionalnom kućnom redu. Suverenost nacionalnih država e, postaje sve slabiji, politički manevarski prostor nacionalnih vlada se smanjuje, nacionalne granice nestaju, iako neke nacionalne vlade ih pokušavaju ponovno uvesti. Ideja nacija kao solidarne zajednice postaje praktični ono što je u teoriji oduvijek bila čista fikcija. Svi fenomeni koji danas oblikuju i određuju naš život su odavno postali nadnacionalni. Lanac generiranja vrijednosti, lanac prehrane, financijski tijekovi, ekološki problemi, internet, e, nadziranje, prisluškivanje, e, prijetnja terorizma, što god je to čime se danas moramo uhvatiti u koštac, ne staje pred nacionalnim granicama i e, ne može se unutar nacionalnih granica politički urediti i regulirati. Sve ono što obogaćuje naš život i i čini ga vrijednim življenja, umjetnost, kultura, znanost, razmjena ideja, inovacija. To ne želi postojanje nacionalnih granica. Nacionalne granice štite kulturu, ne štite kulturu, već je guše. To je upravo ono što moramo reći onima koji sumnjaju, skepticima, svi onima koji prelaze na stranu nacionalizma. Nadnacionalni razvoj se može na silu nakratko zaustaviti, ali on neće time nestati. Pitajte birače, želimo li taj razvoj spriječiti e, e, tako da cijena tome bude bijeda mas ili želimo taj razvoj e, trpiti u neprestanom modusu kriza ili želimo taj razvoj razumno oblikovati. Naravno da svi oni koji su pri razumu bi željeli oblikovati uvjete svog života i ne patiti, to je vrlo jasno. Da li ćemo intervenirati u nadnacionalne procese putem, to možemo učiniti samo putem nadnacionalne politike, politike zajedništva i to u duhu onoga što su željeli utemeljitelji Europske unije. Europski parlament je tijekom proteklih 60 godina izvojevao značajne pobjede u toj bitci za razvoj razvijenog europskog parlamentarizma u europskoj demokraciji. Da, to moramo i to želimo slaviti, ali mnogo vremena za slavlje, nažalost, nemamo. Nakon 60 godina meni je dodijeljeno samo 10 minuta za ovaj govor, pa je onda pravično da vam sada kažem, nemate niti vi baš mnogo vremena da spriječite ono što je počelo propadati, a što danas slavimo. Stoga mi dopustite da malo produljim svoje vrijeme izlaganja i da sažeto vam iznesem svoje najveća strahovanja. Mnogo od onoga što su utemeljitelji smatrali da je neophodno, što su željeli napisati u rimskim ugovorima, tada nije bilo moguće. Fiskalna unija, usklađivanje socijalnih usluga, zajednička migracijska i izbjeglička politika, razvoj zajedničke e, obrambene politike i tako dalje. Sve to je e, ostalo na marginama i e, danas je potrebno više nego ikada. I stoga je to danas vaša obveza, dragi zastupnici, tu veliku perspektivu da uključite u vaš svakodnevni posao i da ju ne zaboravite, već da sa svim političkim pritiscima koje morate organizirati da je na posljedku provedete. Isto tako vaša je obveza e, zastupnicima Europskog parlamenta e, da jednostavno prevladate ove demokratske deficite naše unije, ova velika proturječa morate prevladati i e, zbog toga što moć djelovanja unije zbog tih proturječja pati. Imamo ideju nadnacionalnog europskog zastupanja, no međutim izbori su mogući samo na temelju nacionalnih izbornih lista. E, željeli smo putem komisije stvoriti nadnacionalnu instituciju za zaštitu interesa europskih građana. Nažalost, njihove e, čelnike komisije biraju nacionalne vlade. Europski građani e, bi željeli E, biti evropljani, ali ovisno o tome u kojoj državi članici su rođeni, nemaju ista prava, iste životne šanse. Čak i kod izbora naši glasovi imaju različitu težinu i europski građani imaju još uvijek nacionalne putovnice. Da su Britanci imali europske putovnice, e, engleska vlada je mogla nastupiti, mogla ostaviti Europu, ali građani nisu e, a građani ne bi mogli ostaviti svoje putovnice zato što i dalje bi ostali evropljani. Sve to su nepodnosiva proturječa koja proizvode neproduktivne krize koje e, dovode u pitanje povjerenje građana u e, integracijski projekt Unije. E, moramo ukloniti ta proturječa, moramo dalje razvijati Uniju. Sve to je zapravo jedna sitnica u odnosu na E, rezultate onih koji su potpisali rimske ugovore u tadašnjem duhu vremena. Oni su se morali boriti protiv povjerenja pobjednik protiv nepovjerenja pobjednika u odnosu na pobjeđene, također potreba žrtava za revanšizmom. To vam mora biti jasno. Vama je danas lakše nego njima koji su prije 60 godina ostvarili ovo što jesu. E, no, e, vaša zadaća je vrlo hitna, ne samo lakša, jer trenutno izumiru posljednji ostaci europske katastrofe, posljednji koji sa svojim biografijama mogu dokazati apsolutnu nužnost borbe protiv nacionalizma. I to tome mogu svjedočiti. Ako sada obećanje koje je dano prije 60 godina ne obnovimo i ako ponovno ne, ako, ako dalje ne razvijemo europski projekt, tada ona rečenica nikada više će postati floskula i obećanje da će trajati vječno će biti prekršeno i već nakon 60 godina ta vječnost će isteći. I na taj način budućnost naše epohe koja je E, bila obilježena velikom povijesnom poukom e, e, imat će istek trajanja. Ovo je bilo 10 minuta. U povijesnoj dimenziji, međutim, to je bilo mnogo manje od jedne tisućinke sekunde u ovom kontekstu 60 godina. Stoga ću se dopustiti još nekoliko sekundi produljiti svoje vrijeme izlaganja za Zaključak. Strahujem da u bliskoj budućnosti takozvani politički pragmatizam će iznevjeriti političku ideju europskog projekta i bespovratno će ju oštetiti. E, strahujem da, na primjer, e, će se spriječiti da Škoti post, i dalje ostanu evropljani, te da će se izaći u sustav nacionalistima u Londonu. Na taj način će se samo centrifugalne sile osnažiti e, koje će ugroziti europski projekt integracije. To je primjer mojih strahovanja, mojih briga, da ideja utemeljitelja je zaboravljena. Nacije moraju izumrijeti mreža slobodnih regija na temelju prosvjećene vladavine prava u jednoj nadnacionalnoj Europi mora postati osnova mirne e, e, budućnosti pune blagostanja. A što se tiče ovih povijesnih dimenzija, mora se jasno reći. I završit ću svoje izlaganje citatom Valtera e, Halštana iz njegovog slavnog govora u Rimu. Ne smijemo se ograničiti na to da ćemo ukloniti granice i omogućiti slobodu kretanja za ljude, robu i kapital. E, naprotiv, moramo se posvetiti time da nestaju tradicionalne neravnoteže između regija i moramo spriječiti nastajanje novih. U protivnom ćemo biti u e, kontradikciji sa ciljem rimskih ugovora koji zahtijevaju i da ekonomske razlike između pojedinih područja se smanjuju, ali da se pritom istodobno štite različite kulturne baštine. Regionalna politička odgovornost zajednice e, ne vrijedi samo za one prostore u kojima postoji opasnost prekomjernog razvoja, već je vrlo važna i za ona područja koja su slabije ekonomski razvijena. Ako želimo voditi gospodarsku i socijalnu politiku e, koja je pravedna, tada uvijek mora svugdje u našoj politici mora biti prisutan regionalno politički element. Regionalna politika e, mora vrijediti za sve politike e, i također e, regionalna politika mora štititi sveukupni sklop gospodarske i socijalne politike u Europi. Unija mira je za sada nezamisliva jer nikome E, ne pada na pamet da bi e, se europske nacije ponovno e, mogle upustiti u međusobno ratovanje, ali socijalni mir na ovom kontinentu se mora osigurati u jednom demokratskom sustavu koji slobodu, vladavinu prava i podjednaku mogućnost sudjelovanja omogućuje za sve europske građane neovisno o njihovim nacionalnim putovnicama političkom značenju pojedine države članice. To je srž zadaće stvaranja Europske republike. I to je vaša fascinantna zadaća, poštovane dame i gospodo. Učinite da Europa postane politička avangarda u cijelom svijetu. Želite slaviti? Pa onda ćemo slaviti da ste spremni raditi dalje u tom duhu i kada ćemo za deset godina slaviti 70. obljetnicu potpisivanja rimskih ugovora, slavit ćemo taj napredak. A ono što nedostaje sada mnogo toga, ne mogu to nažalost sada reći, već samo jedna patetična izreka, živjela Europska republika. Zahvaljujem na vašoj pozornosti. Posebno želim zahvaliti, dozvolite mi još jednu rečenicu prevoditeljima zahvaliti na njihovom velikodušnom poslu koji je vrijedan divljenja i koji je od presudne važnosti za opstanak naše Unije. Hvala. I Ja ću biti vrlo kratak e, na kraju ovoga događaja. Međutim, ne mogu e, zaključiti ovu prvu sredinu dana koji su posvećeni našoj 60-godišnjici povijesti naših ugovora plus onih deset kada smo ih pripremali. Međutim, nadam se da je to posvećeno i budućnosti jedne Europe koja je koljevka slobode. Naša eh, povijest je kao prvo povijest velikog napora za slobodu. Za tu slobodu e, umrli su milijuni europejaca, ali i stotine milijuna američkih, kanadskih i australskih vojnika. I danas e, mi im želimo veliku zahvalnost. Ta e, sloboda da pronađu posao, da rekonstruiraju svoju budućnost, e, svoje blagostanje, infrastrukture koje smo pronašli i zahvaljujući maršalskom planu E, sloboda e, jedne velike gospodarske, jednog velikog gospodarskog prostora gdje se roba, kapital, usluge, a posebno radnici i osobe mogu kretati bez prepreka. E, prije 60 godina počela je ta velika avantura. Često smo bili razočarani i u krizi, ali nikada nismo bili obeshrabreni, mi smo prevladali poteškoće, nepovjerenje, nerazumijevanje. Gradili smo na povjerenju i na solidarnosti. Radili smo zajedno na jednom otvorenijem svijetu sa više prava i e, pomogli smo mnogim zemljama našeg kontinenta da izađu iz tame diktatura. E, mi moramo biti ponosni na tu, na tu slobodu i na tu stvarnu Europu koja je stvorila radna mjesta i koja je učinila e, ratove među nama jednom noćnom morom prošlosti ovaj veliki prostor e, susreta i razmjene ima duboke korijene i naša povijest e, bili smo e, trgovci krete kartagene bili smo kipari, filozofi i matematičari iz Atene, Krotona i Sirakuze. Naša civilizacija se rodila na obali mora, na otocima, na obalama, na obalama rijeka. E, mi smo se obogatili u e, različitim umjetnostima i e, znanostima. Mi smo isto tako počeli od Svetog Benedikta. Naša renesansa se inspirirala tim znanjima. Mi smo ponovno krenuli od e, e, mletačke i flamanske trgovine sa toskanskim bankarima, sa velikim mecenama koji su investirali u umjetnost i kulturu i kako bi privukli e, i kako bi privukli hodočasnike. E, mi smo učili jedni od drugih i inspirirali se uzajamno. Caravaggio i Rembrandt kao i Vivaldi i Bach i Shakespeare i Molière su e, ujedinjeni neraskidivom vezom kao i što su i Dante i Cervantes e, blagodat ne samo Italije i Španjolske nego cijeloga svijeta. Danas opet imamo taj prostor koji smo ponovno izgradili, a Europa koju mi moramo otvoriti mladima moramo njima pokloniti mogućnost da ne odustanu od svojih snova. Moramo im pokloniti mogućnost da vjeruju u budućnost. Moramo zajamčiti njima mogućnost da pronađu posao, jer bez posla ne postoji dostojanstvo i ne smijemo dopustiti da naša djeca izgube svoje dostojanstvo. A to možemo učiniti zajedno. Zato što sam rekao, Europa nije samo euro ni unutarnje tržište, ona nije samo bankarski sustav, niti samo gospodarstvo. Europa je mnogo više od toga. Dan prije nego što je postao rimski imperator Trajan eh, je pitao svog oca Može li jedan Hispanik postati e, rimski imperator? A njegov otac je odgovorio. Rim nije grad. Rim je model civilizacije. I u to doba Rim je to bio. Danas, ako nas naši sinovi i naša djeca nas pitaju, tata, mama, je li Europa Brisel? Je li to birokracija iz Brisela? Je li to politika? Jesu li to banke? Mislim da mi imamo dužnost odgovoriti im, gledajući prema budućnosti. Ne. Europa je iznad svega jedan veliki ideal. Europa je naša civilizacija. Europa je naš identitet. Europa je naša sloboda. Europa je naša budućnost. To je ono što mi moramo pokloniti našoj djeci, jednu e, budućnost e, sigurnosti, prosperiteta i slobode. Antonio.